Hello, colleagues. E, dragi kolege, kolegice, pozivam vas da zauzmete svoje mjesta. Take your voting lists. Uzmite sa sobom e, popise za glasovanje. Pazite da imate kartice za glasovanje. I pripremite se za uspješno sastanak sa glasovanjem. Predlažem da prvo provjerite, da vidite kako danas se stojimo. Što se tiče e, osoba koje su nadležne, pritisnite bilo koje dugme na ovom e, na ovom stroju za glasovanje bez pitanja, samo da vidimo koliko vas ima. Hvala vam lijepa. Koliko nas je? 65? 67? Zatvaram glasovanje. Dobro. Hvala lijepa. Započinjemo sa stvarnim glasovanjem s prvom točkom. To je nacrt preporuke za drugo čitanje. Gospođa Kadenbach o kontrolama i aktivnosti poduzetim kako bi se osigurala primjena zakona o hrani i hrani za životinje, pravila zdravlja dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja. Elektronički glasujemo, radi se o jednom glasu. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. To je kao plus jedan, to neko treba izvaditi iz SND-a karticu. Zatvaram glasovanje. Evo, osvojeno. E, čestitamo gospođi Kadenbach. Sljedeća točka je različnica općeg proračuna Europske unije. Započinjemo sa Europskom komisijom. Izvjestitelj je gospodin Lavija. Amandman, prvi amandman, ko je za? Ko je protiv? Suzdržani odbijeno. Drugi za? Protiv? Suzdržani odbijeno. Treći amandman za, protiv, suzdržani, odbijen. Četvrti amandman za, protiv, suzdržani, odbijen. Peti za, protiv, suzdržani, e, usvojen. Šesti za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman sedmi e, za, protiv, e, usvojen. Osmi za, protiv, suzdržani odbijen. Amandman 9. za, protiv, e, suzdržani odbijen. 10. amandman za, protiv, suzdržani odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani odbijeno. Glasujemo na nacrtu e, mišljenja, kao što je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Evo, osvojeno. Čestitamo gospodinu Laviji. Sljedeće je opet izvješće Lavija, različnica Europskog tijela za e, hranu, za suzdržani usvojeno, amandman drugi za, protiv, suzdržani odbijeno, amandman treći za, protiv, suzdržani odbijeno, amandman četvrti za, Povučen je taj amandman izgleda. Glasujete za EFSU, zar? Zar ne? Dakle, o Europskom Evropskom tijelu za sigurnost hrane. Nisam rekla EFSA, ali rekla sam tijelu za sigurnost hrane. Gospodine Lavija, ispričavam se. Ali mi imamo e, na glasu Deseta točka, različnica za Europsku agenciju za okoliš. Mi glasujemo za to od samog početka. Istina je, međutim, ja sam rekla Europska agencija za sigurnost hrane, jer to sam dobila od tajništva. Pa vam predlažem da nastavite glasovati o EFSI jer smo počeli na taj način. I da e, ponovno započnemo sa prvim amandmanom vezanom za EFSA. Glasujemo za EFSU. Ne želite to? Gospodin Lavija, izvolite. Dajte prijedlog. S mog stajališta možemo glasovati i o EFSI. Međutim, imamo dnevni red. Nismo izmijenili dnevni red, a u, izmen, a u dnevnom redu je deseta točka glasovanje o različnici za Europsku agenciju za okoliš. Možda bi bilo bolje glasovati prvo o različnici za EEA, a kasnije glasujemo i o EFSI. Dobro, idemo onda na taj način. Dakle, Europska agencija za okoliš i različnica za 2015. Amandman broj 1. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani e, usvojeno. 2. Za, protiv, suzdržani odbijeno. 3. 2. E, protiv, suzdržani odbijeno. 5. Amandman za, protiv, suzdržani usvojeno šest za, protiv, suzdržani odbijeno. Amandman sedmi za, protiv, suzdržano odbijeno. Amandman osmi za, protiv, suzdržani osvojeno. Deveti za, protiv, suzdržani usvojeno. E, deseti za, protiv, suzdržano usvojen. 11 za, protiv, suzdržani odbijeno i konačno glasovanje o nacrtu mišljenja kao što je izmijenjen. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sada glasujemo o Europskoj agenciji za lijekove, EMA, dakle različnice za 2015. godinu. Dakle, glasujemo o Europskoj agenciji za lijekove, razrišnica za 2015, opet je izvjestitelj Giovanni Lavija, prvi amandman za protiv odbijeno, e, dva za protiv e, suzdržani odbijeno, amandman treći za protiv suzdržani ponovno, nije bilo jasno tko je za treći amandman, protiv suzdržani odbijen. Amandman četvrti za protiv suzdržani, odbijen. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbijen. Idemo provjeriti na elektroničnim putem. Kada se radi o sedmom amandmanu, otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbijen. Amandman osmi za, protiv, suzdržani odbijen. Amandman dvanesti za, protiv, suzdržani osvojen. 14 za, protiv, suzdržani odbijen. Trinaest za, protiv, suzdržani odbijen. Petnaest zajedno sa usmenim amandmanom zelenih. Slažete li se? Je li neko protiv usmenog amandmana? Ne. Onda glasujemo za amandman kao što je izmijenjen. Ko je za amandman 15? Protiv? Suzdržani odbijeno. Amandman 23 za? Protiv? Suzdržani? Osvojen. Amandman 16 za, protiv, suzdržani i usvojen. 17 za, protiv. Moramo provjeriti. Ne vidim točno. Dakle, radi se o amandmanu broj 17. Zatvaram glasovanje, jasno da je odbijen. Odbijen je. Amandman 19 za, protiv suzdržani odbijen. Amandman 18 za, protiv, suzdržani odbijen. Amandman 20 za, protiv, suzdržani usvojen. Amandman 21 za, protiv, suzdržani odbijen. Amandman 22 za, protiv, suzdržani usvojen. 24 e, za, protiv, suzdržani, odbijen i konačno glasovanje o nacrtu mišljenja kao što je izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Čestitam gospodine Lavija. E, sada idemo na EFSU, na Europsku agenciju za sigurnost hrane. Dakle, različnica za 2015. o Europskoj agenciji za sigurnost hrane. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 11 e, za, amandman 11 za, protiv, suzdržani odbijen. Amandman 10 za, protiv, suzdržani i osvojen. 14 za, protiv, suzdržani odbijen. Amandman 12 za, protiv, suzdržani odbijen. Moramo provjeriti amandman broj 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbijen. 16 za, protiv, suzdržani, e, usvojen. 17 za, protiv, suzdržani. Idemo ponovno, nije mi bilo jasno. Dakle, 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 19 za, imamo e, glasovanje po dijelovima u prvom dijelu, koje je za, protiv, za, e, suzdržani, usvojen, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijen. Što se tiče amandmana broj 18, imamo usmeni amandman. Ne raspravlja se. Je li neko protiv e, usmenog amandmana? Ne. Onda glasujemo za amandman broj 11, zajedno sa amandmanom 18, sa usmenim amandmanom. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani odbijanje. 20 za, protiv, suzdržani odbijeno. 21 za, protiv, suzdržani odbijen. 22 za, protiv, suzdržani usvojen, 23 za, protiv, suzdržani, odbijen, 24 za, protiv, suzdržani, odbijen, 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 26 za, protiv, suzdržani, usvojen, 27 za, protiv, suzdržani, usvojen, 28 za, protiv, suzdržani, odbijen. 29 za, protiv, suzdržani, usvojen. 30 za, protiv, suzdržani, odbijen. Konačno glasovanje o e, nacrtu mišljenja. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. E, usvojen je. E, čestitam opet gospodinu Laviji. Sada glasujemo za različnicu za 2015. o Europskom centru za sprječavanje i kontrolu bolesti, ECDC. Prvi amandman za, protiv, suzdržani odbijan treji za, protiv, suzdržani odbijeno, dva za, protiv, suzdržani odbijeno, četiri za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, odbijen. 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. 10 za, protiv, suzdržani, Osvojen 11 za, protiv, suzdržan, odbijen. 12 za, protiv, suzdržan, odbijen. I konačno glasovanje o nacrtu mišljenja e, s izmjenama. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojen. Hvala lijepa i, čestitam gospodinu Lavije. Idemo sada sa različnicu za 2015. Europske agencije za kemikalije, ECHA. Prvi amandman, ko je za, protiv, e, usvojen, za, protiv, odbijen, amandman 3 za, protiv, suzdržan i odbijen, 4 za, protiv, suzdržan, odbijen, 5 za, protiv, suzdržani, odbijen. 6 za, protiv, suzdržani, odbijen. 7 za, protiv, suzdržani, odbijen. 8 za, protiv, suzdržani, odbijen. 9 za, protiv, suzdržani, odbijen. 10 za, protiv, suzdržani, odbijen. E, e usvojen. 11 i 12 zajedno, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, odbijen. 14 za, protiv, suzdržani, odbijen. 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. 18 za, protiv, e, suzdržani, usvojen. 19 za, protiv, suzdržani, odbijen. Konačno glasovanje o cijelom e, e, mišljenju s izmjenama. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Osvojen je. Hvala lijepa i čestitam gospodinu Laviji. Well done. So many things. Now we move on the next item for Idemo na biološko niskorizične pesticide. Glasujemo o e, prijedlogu rezolucije. Imamo nekoliko su izvjestitelja. Počinjemo s prvim kompromisom koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. se 57 za, protiv, suzdržano, obijen, 58 za, protiv, suzdržano, odbijen. 59 za, protiv, suzdržani, odbijen. 60 za, protiv, suzdržani, usvojen. 61 eh, za, protiv, suzdržani, usvojen. 62 za, protiv, suzdržani, usvojen. 63 za, protiv, suzdržani, e, suzdržani odbijen, 63 za, protiv, suzdržani odbijen, 65 za, protiv, suzdržani usvojen, 66 e, e, za, protiv, suzdržani odbijen, 67 imamo glasovanje po dijelovima, ne raspravlja se o njemu. Idemo na 69 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, 70 za, protiv, suzdržani, odbijen. 71 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno, 72 za, protiv, suzdržani, usvojen, 73 za, protiv, suzdržani, usvojen, 74 za, protiv, suzdržani, odbijen, 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno, odbijeno. 76. Glasamo 76, dakle, tko je za 76, protiv, suzdržani, prihvaćen. 77 za, protiv, prihvaćen, 78 za, protiv, suzdržani prihvaćen 81 za protiv suzdržani odbijen 82 za protiv suzdržani odbijen kompromis 6 za protiv suzdržani prihvaćen 92 za protiv ponovo ko je za 91 protiv suzdržani odbijen 92 za protiv, suzdržani odbijen, 93 za, protiv, suzdržani odbijen, 94 za, protiv, suzdržani odbijen, 95 za, protiv, suzdržani e, prihvaćen, 96 za, protiv, e, suzdržani prihvaćen, 97 za, protiv, suzdržani odbijen, ne, nije, ponovo, ponavljamo, 97, tko je za? Dakle, prihvaćen je 98 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 100 za, protiv, suzdržani, odbijen. 101 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Provjerimo. 101. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijen. 103 za, protiv, suzdržani prihvaćen, 104 za, protiv, suzdržani prihvaćen, 105 za, protiv, suzdržani prihvaćen, kompromis 7 za, protiv, suzdržani prihvaćen, 111 za, protiv, suzdržani odbijen, 112 za, protiv, suzdržan i odbijen. 113 za, protiv, tko je za? 113 protiv, suzdržan e, e, nemam naznaka SED-a. Ajmo provjeriti. 113. So it's clearly adopted. Dakle, jasno je da je prihvaćen. Hvala lijepa. 114. Tko je za? Protiv? Suzržan je odbijen. 115 za. Protiv? Suzdržani? Provjera? Provjera 116, 115. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijen. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 124 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 130. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 4. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 5. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Kompromis 3. Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 14. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 15. Za? Ajmo provjeriti 14. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Prihvaćen. Petnaest. Amandman petnaest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. Amandman šesnaest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? prihvaćen za protiv suzdržani prihvaćen amandman 18 za protiv prihvaćen 21 za protiv suzdržani odbijen 22 za protiv suzdržani prihvaćen 23 za protiv, suzdržani, prihvaćen. 24 za, protiv, suzdržani, 24 tko je za? Hvala lijepa. Prihvaćen 25 za. Protiv. Suzdržani prihvaćen. Kompromis 4 za. Protiv. Suzdržani prihvaćen. 35 za. 35 za. Protiv. Suzdržani odbijen. 36 za, protiv, suzdržan i odbijen. 37 za, protiv, suzdržan i prihvaćen. 38 za, 37. Ajmo provjeriti 37. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Prihvaćen. 38 za, 38 za, protiv, suzdržan i odbijen. 40 za, protiv, suzdržan i odbijen. 39 za, protiv, suzdržan i odbijen. 41 za, protiv, suzdržan i odbijen. Kompromis 6 za, protiv, suzdržan je prihvaćen. 45 za, protiv, suzdržani, odbijen. 46 za, protiv, suzdržani, odbijen. 49 e, za, protiv, suzdržani, odbijen. 47 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 48 za, protiv, suzdržani, nisam vidjela ljevi dio. 48, tko je za? Da. Dakle, prihvaćanje. 50, tko je za? protiv, suzdržani, odbijen. 51. O tome nećemo glasovati. 52 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 53 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 54 za, protiv, suzdržani, odbijen. 55 e, za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 56 za, protiv, suzdržani, prihvaćen konačno glasovanje o nacrtu prijedloga rezolucije kako je izmijenjena. Glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno i prihvaćena je. Hvala lijepa, čestitam svima koji su na tome radili. A sljedeća stavka je glasovanje o nacrtu mišljenja o izmjeni direktive o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu. Izvjestiteljica je gospođa Melin. Amandman 70 ko je za? Protiv? E, je odbijen. 71 za? Pada. 73 za? protiv, suzdržani, odbijen. 11 za, protiv, suzdržani, odbijen. 74 za, protiv, suzdržani, odbijen. 12 za, protiv, suzdržani, odbijen. 13 za, protiv, suzdržani, odbijen. 14 za, protiv, suzdržani, odbijen. 15 za, protiv, suzdržani, odbijen. 16 za, protiv, suzdržani, odbijen. 17 za, protiv, suzdržani, odbijen. 18 za, protiv, suzdržani, odbijen. 19 za, protiv, suzdržani, odbijen. 20 za, protiv, suzdržani, odbijen. 21 za, protiv, suzdržani, odbijen.

77, drugi dio, tko je za, protiv, suzuždan je odbijen. 79 i 80, tko je za, protiv, suzuždan je odbijen. 78 za, protiv, suzuždan je odbijen. 81 za, protiv, suzdržani, odbijen. 82 za, protiv, suzdržani, odbijen. 83 za, protiv, suzdržani, odbijen. 84 e, za, protiv, suzdržani, odbijen. 84 e, za, protiv, suzdržani, odbijen. 85 za, protiv, suzdržani, odbijen. 86 za, protiv, suzdržani, odbijen. 87 za, protiv, suzdržani i odbijen. 88 za, protiv, suzdržani i odbijen. 89 za, protiv, suzdržani i odbijen. 90 za, protiv, suzdržani i odbijen. 91 za, protiv, suzdržani i odbijen. 92 za, protiv, suzdržani i odbijen. 93 za, protiv, suzdržani i odbijen. 94 za, protiv, suzdržani, odbijen. 22 za, protiv, suzdržani, odbijen. 23 za, protiv, suzdržani, odbijen. 25 za, protiv, suzdržani, odbijen. 24 za, protiv, suzdržani, odbijen. 26 za, protiv, suzdržani, odbijen. 27 za, protiv, suzdržani, odbijen. 28 za, protiv, suzdržani, odbijen. 29 za... Aha, pa da, za promjenu. Što još? Amandman 30. 30 za, protiv, suzdržani, odbijen. 31 za, protiv, suzdržani, odbijen. 32 za, protiv, suzdržani, odbijen. 33, 34 za, protiv protiv, suzdržani, odbijen. 35 za, protiv, suzdržani, odbijen. 37 za, protiv, suzdržani, odbijen. 40 za, protiv, suzdržani, odbijen. 38 za, protiv, suzdržani, odbijen. 39 za, protiv, suzdržani, odbijen. 41 za, protiv, suzdržani, odbijen. 42 za, protiv, suzdržani, odbijen. 43 za, protiv, suzdržani, odbijen. 44 za, protiv, suzdržani, odbijen. 46 za, protiv, suzdržani, odbijen. 47 za, protiv, suzdržani, odbijen. 48 za, protiv, suzdržani, odbijen. 50 za, protiv, suzdržani, odbijen. 51 za, protiv, suzdržani, odbijen. 54 za, protiv, suzdržani, odbijen. 55 za, protiv, suzdržani, odbijen. 56 za, protiv, suzdržani, odbijen. 57 za, protiv, suzdržan i odbijen. 58 za, protiv, suzdržan i odbijen. 59 za, protiv, suzdržan i odbijen. 60 za, protiv, suzdržan i odbijen. 61 za, protiv, suzdržan i odbijen. 62 za, protiv, suzdržan i odbijen. 63 za, protiv, suzdržan i odbijen. 1 Aha, imamo još nekoliko koji padaju. Sad idemo na 64. Za, protiv, suzdržani, odbijen, 65 za, protiv, suzdržani, odbijen, 66 za, protiv, suzdržani, odbijen, 67 za, protiv, suzdržani, odbijen, 68 za, protiv, suzdržani, odbijen, 69 za, protiv, suzdržani, e, odbijen. I glasujemo o nacrtu mišljenja kako je izmijenjeno. Budući da niti jedan amandman nije prihvaćen, sada glasujemo za hoćemo li prihvatiti komisijen prijedlog. Dakle, glasujemo za komisijen prijedlog. Tko je... Dakle, glasujemo za nacrt mišljenja kojim se odobrava prijedlog komisije. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. S i D, imate jedan previše D ovac Čekamo SED. Sad je u redu. Glasovanje zatvoreno. Odbijanje. Dakle, nemamo nacrt mišljenja o prijedlogu komisije. Gospođa Mela. Hvala gospođa predsjedavajuća, bit ću kratka. Puno vam hvala. Želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i odboru. Ja sam bila i u odboru EMPOL odgovorna za pristup ljekovima. O tome ćemo kasnije glasati. Dakle, to je dosje koji je odbijen. tuše ne kolege koje su danas ovdje prisutne jer njima je ova tema vrlo važna. No želim naglasiti da ja i moj klub mi vjerujemo da sada, da smo sada pokazali da je euroskepticizam potreban s obzirom na to kako Europa danas funkcionira. Toliko u ime moje kluba. Sada kolegi krećemo na sljedeće Nacrt izvješća o Dorfman izvješću, izvješću Dorfman, koordinacija određenih odredbaba utvrđenim zakonima i drugim propisima u državama članicama u pruženju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu. Dakle, izvješće Dorfman, započinjemo s glasovanjem. Jeste li spremni? Pokažite ruke. Hvala. 92 za. Against. Abstentions. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 93 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 94 za. Protiv. Suzdržani. usvoja se. 95 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 96. za, protiv, suzdržani, odbija se. 97. za, protiv, suzdržani, odbija se. 98. za. Dakle, još jednom. 97. Tko je za? Protiv? Provjera, ali mislim da se odbija. Dobro, provjera. Glasovanje otvoreno a sada je zatvoreno i odbija se. 98. za, protiv, suzdržani, odbija se. 99. za, protiv, suzdržani, da, mislim da nisam vidjela tko je digao ruku, dakle usvaja se. 101. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103. za, protiv, suzdržani, odbija se. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 105. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 109, Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 107. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 108. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis prvi. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je to odbijeno, no nisam sigurna i s obzirom da se radi o kompromisnom prijedlogu slijedi elektronička provjera. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. I usvaja se. Jesu li svi dali svoj glas? Čini mi se da je bilo manje glasova nego predviđeno. Dakle, Kompromisni prijedlog 2 se izgleda ne razmatra. 109. Tko je za? Ne, oprostite, pogriješila sam. Nastavljamo sa amandmanom 127. Tko je za? Jeste li našli mjesto gdje se nalazimo? Dakle, 127. amandman. Kod mene je to na stranici broj 8. Dakle, 127. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 128. Slijedi odvojeno je za, ko je protiv, suzdržani, usvaja se. Odbija se. Kompromis četvrti, tko je za, protiv. Sada slijedi provjera. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I usvaja se. Kompromisni predlog peti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjera. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 139 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Još jednom, dakle. 139. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Dakle, drugi dio 139. amandmana, glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno, odbija se. Kompromisni prijedlog šesti za. Dakle, tko je za kompromis šesti? Hvala. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Možemo još jedan puta provjeriti. Dakle, kompromis šesti slijedi provjera. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, odbija se. 144. ne, to je već odbijeno. Dakle, sada slijedi amandman 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Zatim. Dakle, amandman 13. je odbijen. No, ako želite provjeru, onda ćemo provjeriti. Dakle, provjera amandmana broj 13. Provjera. Glasovanje je već zatvoreno i usvaja se. Hvala gospodine Eichhout. Inače bi to bila greška da smo to zabilježili kao odbijeno. Zatim 140. se ne razmatra. Ni 141. se ne razmatra. Što onda slijedi? 144. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Usvaja se. 153. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 154. za, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 155. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 156. za, protiv, suzdržani, odbija se. 158. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 159. za, protiv, suzdržani, odbija se. 160. i 61. Oni su identični. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 162. za, protiv, suzdržani, odbija se. 163. za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. 166. za, protiv, suzdržani, odbija se. SND je bio protiv, dakle odbija se. 167. za, protiv, suzdržani, odbija se. 168. za, protiv, suzdržani, odbija se. 169. za, protiv, suzdržani, odbija se. 170. za, protiv, suzdržani, odbija se. 171. za, protiv, suzdržani, odbija se. 172. za, protiv, suzdržani, odbija se. 173. za, protiv, suzdržani, odbija se. 174. za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175. se ne razmatra, oprostite. Zatim 76. za, protiv, suzdržani, odbija se. 77. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178. za, Dakle, 178. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180. za, protiv suzdržani. Dakle, očito prvo glasamo o 189. odbijeno, 180. za, protiv suzdržani, odbija se. 17. za, protiv suzdržani, usvaja se. 181. za, protiv, suzdržani, odbija se. 182. za, protiv, suzdržani, odbija se. 183. za, protiv, suzdržani, odbija se. 184. za, protiv, suzdržani, odbija se. 185. za, protiv, suzdržani, odbija se.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 196. amandman. To je očito amandman koji se više ne razmatra. 198. zaprotiv protiv suzdržani odbija se. 120. tko je za protiv suzdržani odbija se. 21. i 22 su identični. Tko je za protiv suzdržani usvaja se.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 ne, ne razmatra se. Dakle, sada odlučujemo broj 30, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. ne, ispričavam se, 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se Slijedi provjera. Glasovanje je zatvoreno. I odbija se s jednim glasom. 34. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 35. za. Protiv suzdržani odbija se. 36. za. Protiv suzdržani usvaja se. 37. za protiv, suzdržani, odbija se. Moramo provjeriti. Dakle, 37. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeru? Dobro, onda slijedi provjera. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim slijedi prvi dio 43. amandmana za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio 43. amandmana za protiv suzdržani usvaja se. 45. za protiv suzdržani odbija se. 44. za protiv suzdržani odbija se. 47. za protiv suzdržani odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 2, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dio treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49. i 50. ne razmatraju se. 51. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zajedno sa 43. i 44. amandman četvrti ne, o tome ne moramo glasovati. Dakle, slijedi 55. Tko je za, protiv, odbija se. 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. 58. za, protiv, suzdržani, odbija se. 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. 5. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. za, dakle glasujemo na 60, je li tako? Ne, ne razmatra se. Zatim 63. za, protiv, suzdržani, odbija se. 64. za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. za, protiv, suzdržani, odbija se. 68. za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 i 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. Razmatrali se? Ne. Dakle, 87. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeru amandmana 89. Dobro, možda ste u pravu. Glasovanje je otvoreno. Dakle, amandman 89. Zatvoreno. I odbija se i to sa jednim glasom razlike. 90 za, protiv, suzdržani. Dakle, 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91. za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda slijedi izmjena mišljenja i to elektroničko glasovanje. Glasovanje otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Puno hvala. Glasujemo o nacrtu e, izvješća o mogućnosti EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima. To je posljednji dio, ali idemo se koncentrirati na listu za glasovanje. Dakle, izvjestiteljica je gospođa Cabezon Ruiz. Imamo pitanje poslovnika od gospođe Rid. Nije pitanje poslovnika. E, ja teško čujem i kada puno brbljaju svi oko mene, onda mi je jako teško koncentrirati se. Pa bih e, voljela da poštujete nas koji ne čuju tako dobro i da ne brbljate okolo. Hvala lijepa, ja to podupiram jer ja se teško koncentriram kada ljudi oko mene pričaju. E, glasujemo o ovom izvješću, započinjemo sa kompromisom 37, tko je za kompromis 37, tko je protiv, suzdržani usvojenjem. Amandman 160 u tri dijela, prvi dio, ko je za, protiv, suzdržani E, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijen. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbijen. i Je 163. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. 92 dakle drugi dio za protiv odbijen, 5 e, i 6 za protiv, suzdržani odbijen, 161 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5 i 6, 5 i 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5 i 26 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5 i 31 za, protiv, suzdržani, e, usvojen. 165 za, protiv, suzdržani, odbijen. 9, 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Stranica broj 6, 5 i 13, koja je za, protiv, suzdržani, odbijen. 180 i 196 za, protiv, suzdržani, usvojen. 187 za, protiv, suzdržani, odbijen. Idemo provjeriti. 187. Zatvaram glasovanje. Slanje. Dobro. Kompromis 9 za protiv suzdržani usvojen. Osma stranica, kompromis 38 za protiv suzdržani usvojen. stranica broj 10. Kompromis 35 za, protiv, sustršeni sve. Idemo na amandman 210. Dakle, 210. Glasujemo o amandmanu 210. Ko je za? Ko je protiv? Odbijen je. 210. Provjeravamo. Otvaram i zatvaram glasovanje. Odbijen je. 215 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? glasovanje drugi bio 215. Za. Protiv. Osvanje. 213. Ko je za? Protiv. Suzdržani osvojen. 214 za. Protiv. Suzdržani. Nije baš bilo jasno zašto ste digli ruku. Idemo provjeriti 214. otvorim glasovanje. Zatvaram. Odbijen je. 216. Tko je za? Tko je protiv? Mislim da je sve. Moramo provjeriti 216. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 9.11. Za. Protiv. Sudržani. Usvojen. 5.11. 5.1. Prvi dio. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis broj 10. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 5.29, drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 39. 39. Kompromis 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Moramo provjeriti broj 39. Zatvaram glasovanje. Gospodin Čirjev. Moramo opet otvoriti glasovanje. Žele izraziti svoje mišljenje. So, eh, the members are present in the room. Zastupnici su nazočni u ovoj prostoriji. Gospođo Dali, izvolite. Ispričavam se, imamo presedan na ETS-u i nismo ponovno otvarali glasovanje, nego je to bio e, posljednji glas koji smo registrirali, dakle mislim da to trebamo učiniti ovaj puta. Dakle, gospođa Juso. Ja vas Molim, e, gospođo predsjedateljice, da ne zatvorite tako brzo glasovanje. Otvarate i odmah zatvarate glasovanje. To je prebrzo. Prebrzo zatvarate glasovanje. Ako bi trebala ja to odlučiti, onda bi ponovno išli na glasovanje, ali s obzirom da se radi na glasovanju po dijelovima e, morat ćemo zadržati ovaj rezultat, a sljedeći put ću biti, ću malo polakše. Radi se o kropromisu 39. On je osvojen, idemo sada na amandman 280, ko je za? 280 za, protiv, suzdržani četrdeset 242 i 243 za, protiv, suzdržani, osvojen Tražite provjeru za 242, 243, 245. Idemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Možda bi mogla to reći svaki puta. Zatvaram glasovanje. Odbijan je. 247. Ko je za? Protiv? Suzdržan je četrdeset 248 za. Protiv? Suzdržan je četrdeset 244 za. Protiv? suzdržani je odbijen. Moramo provjeriti 244. Otvaram glasovanje za 244. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 246. Kao e, za, protiv, suzdržani, odbijen. Glasovali ste protiv. 246. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Osvajanje. Teško je reći. 236 eh, za. Ko je protiv? Osvajanje. Eh, Kompromis 47 za protiv, i usvojen. Juri 1, ko je za? To je eh, odvojeno glasovanje podjelovanja. Ko je za prvi dio, usvojen, drugi dio, za, protiv, odbijen je. 9.16 za, ne raspravlja se, 155 eh, za, 255 za, Želite da provjerim drugi dio Juri 1? Ako se stalno vraćam, onda mi trebate e, dati podršku i kada tražim ponovno glasovanje. Dakle, 255. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Otvaram glasovanje. Morate znati da ne mogu e, pogađati kako ćete glasovati ako vam ne vidim ruke. Zatvaram glasovanje. je. Ja jednostavno odlučujem prema rukama koje vidim. Ne mogu točno znati koja je klub zastupnika kako glasujem. 256 koje je za protiv, suzdržani, odbijen. Juri 3, ko je za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, osvojen. 266, ko je za, Kažu mi da 266 i 268 moraju biti e, zajedno. Dakle, ko je za? Suzdržani, odbijen. 12, kompromis za, protiv, suzdržani, usvojen. 284 i 285 zajedno. Tko je za? žele e, glasovanje po dijelovima, po e, odvojeno glasovanje, ispričavam se. Dakle, 284 koje je za, protiv, suzdržani odbijen, 285 za, protiv, suzdržani osvojen. 285 Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Glasovanje. Okay. 299, who is in favor? 99 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 292. koje je za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 292. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Osvojenje. 5 i 7 koje za, protiv, suzdržani i osvojen. Prvi dio od 296 koje je za, je odbijen. Drugi dio 296 tko je za, protiv, u usvojen. 297 tko je za, protiv, suzdržani usvojen. 298 za, protiv, je odbijen. 300 za, protiv, je odbijen. Kompromis 13 da idemo provjeriti broj, amandman broj 300. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. Kompromis 13. Eh, idemo elektronički glasovati. Otvaram glasovanje. Kompromis 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojenje. Amandman 273, tko je za? Protiv? Suzdržani? Pokažite mi ruke. Čekam dok ne dođete do stranice 26. Amandman 273, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sve. Kompromis 19. Ko je da? Protiv? Suzdržani? Usvojen? 5.32. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen? Prvi provjeram. Otvaram glasovanje. 5.32. 5.32. Zatvaram glasovanje i usvojanje. Sljedeće se ne, razmatra. E, sada broj 19. Koja je za? Protiv? i odbijen. Provjerim. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Glasujemo 329. Ko je za? Protiv. Suzdržani usvojen. 322. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvojen. 323. Za. Protiv. Suzdržani odbijen. 325. Tko je za? Protiv suzdržani, usvojen. 3.26 za, protiv, suzdržani, odbijen. Želite li provjeriti? Moramo provjeriti. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbijanje. Slučajno. 327. Ko je za? Protiv? suzdržan i odbijen. 302. Ko je za? Protiv? Suzdržani odbijen. Provjera? Ne? Dobro. 328 za, protiv, suzdržani, odbijen. 5 i 9 za, protiv, suzdržani, osvojen. 210 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. 41, kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvojen. 342 za, protiv, suzdržani, Jeste li za? Dakle, 342. Ko je za? Protiv. Suzdržani odbijena. 345 za protiv, suzdržani, pro, e, odbijen, 346 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. 351 za, protiv, suzdržani, usvojen. 352 za, protiv, suzdržani, odbijen. 355 za, protiv, suzdržani, Odbijen. 355. Aha, dignite opet ruke ako želite. Želite provjeru za 355, dobro. Znači, on je usvojen. Ja sam tu cijeli dan, tako da mm, se ne mogu ožuriti. 356, 379 i 361 zajedno, ko je za, ko je protiv. Provjera. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 362. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijan je. 9.14 za? Protiv? Suzdržani? Usvojen? 363 za? Protiv? Ko se suzdržava? Ne vidim Alde, Alde što vi radite. Provjera. Nisu svi e, digli ruku. Radi se o 363. Provjeramo 363. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 364. Ko je za? Protiv? Mislim da je svoje, ali idemo provjeriti. 364. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 9.12. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani usvojen. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani usvojen. Kompromis 376. Ko je za? protiv, suzdržani, odbijen. 3.18 protiv, suzdržani, odbijen. 9.20 za, protiv, suzdržani, usvojen. 9.22 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 537 koje je za, protiv, suzdržani, odbijen. 378 koje je za, protiv, suzdržani, odbijen usvojen. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. 3.90, tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 40 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 404 za, Dobro, usvojenje. 9.21 za. Protiv suzdržani usvojen. 4.05, odnosno 405 za. Ko je za? Protiv suzdržani usvojen. 9.7 za. Protiv suzdržani usvojen. Kompromis 18 za. Protiv suzdržani usvojen. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, osvojen. 270, 270 za, protiv, suzdržani, osvojen. 420 za, protiv, suzdržani, osvojen. 423 ko za, protiv, suzdržani, osvojen. 424. Mislim da je osvojenje se vi suzdržali. Želite li provjeru? Dobro, onda idemo na 424. Ko je za? Ko je protiv? Ko se suzdržava? Alda nije ništa pokazao. Dakle, ko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Provjera. Moram se držati onoga što kaže gospođa Kapison Ruiz, jer je ona izvjestiteljica, zatvoren glasovanje, odbijen je. Imala je pravo. 425, ko je za, protiv, je. 427 za, protiv, suzdržani usvojen. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani usvojen. 923 za, protiv, suzdržani usvojen. 436 za, protiv, suzdržani usvojen. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani usvojen. 449 za, protiv, suzdržani, usvojen. 451 u dva dijela, prvi dio ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio ko je za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojen. 468 ko je za, protiv, suzdržani. Ime CNCR. 468. Ko je za ponovno? 468. Provjera. Imamo odvojeno glasovanje u grupama. provjeramo 468. And uh, Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis 48. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, odbija se. 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim stranica 51. 17. Prvi dio, tko je za? Dakle, 9.17, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se drugi dio. Dakle, 9.17, prvi dio, odbija se. Sada odlučujemo o drugom dijelu. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 482. za, protiv, suzdržani, odbija se. 487. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Da, sigurna sam. 488. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo dalje. Kompromis 44. za protiv suzdržani. Usvaja se. 503. za protiv. Dakle, ovo neće biti glasovanje u bloku, iako su identični za protiv suzdržani. Usvaja se. 504. za, protiv, suzdržani. Dakle, kompromis 43. ispričavam se. I onda 514. za, protiv, suzdržani odbija se. 516. za, protiv, suzdržani e, odbija se. Stranica 58. Kompromis 45. za protiv suzdržani usvaja se. 538. za protiv suzdržani usvaja se. 541. za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 25. za protiv suzdržani usvaja se. 550, znači 550. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 46, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 553 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 554 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro, slijedi provjera, dakle 554. amandman. Glasovanje je zatvoreno i odbija se. 9.18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 555 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 264 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi se ne razmatraju. 566 za. Dakle, 560 i 561. Prvo ispričava se govornica. Dakle, 566. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 567. za protiv suzdržani odbija se. 578. za protiv suzdržani usvaja se. 9.15. za protiv suzdržani odbija se. 569. za protiv suzdržani odbija se. 437. za protiv suzdržani odbija se. 5. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. Slijedi provjera, dakle 5. 23. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Jeste li svi dali svoj glas? I time zatvaramo glasovanje. Odbija se. 571. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 572 za protiv suzdržani odbija se. 573 za protiv suzdržani. Dakle, nisam dobro vidjela tko je digao ruku. 573 za protiv suzdržani odbija se. 574 za protiv suzdržani odbija se. Juri 7. To smo već odradili. Znači 575 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim nekoliko amandmana u bloku od 583. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Slijedi provjera. Glasovanje je zatvoreno. Petsto aha taj se ne razmatra. Tko je za? Protiv. Usvaja se 9.19. Za, protiv. Suzdržani. Usvaja se kompromis 27. Za, protiv. Suzdržani. Usvaja se. Nastavljamo. Stranica 69. 611 za, protiv. Dakle, slijedi provjera. 611. Glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 612 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 614 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 615 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 11 ne, ne razmatra se. Dakle, amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman drugi tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. 33. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedamnaest za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. No, slijedi provjera. Dakle, broj 18 slijedi provjera. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi dali svoj glas? Svi su glasovali i usvaja se. Broj 8 usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, Dakle, 11. Želite li provjeru? Dobro, glasovanje otvoreno. Svi su dali glas, glasovanje je zatvoreno i usvaja se 14. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 13. za, protiv, suzdržani. Provjera. Broj 13. Dakle, Provjera broj 13. Glasovanje je zatvoreno. I odbija se. Pedeset deveti. Tko je za? Dakle, deveti se ne razmatra broj 19. usmene izmjene. Ima li tko prigovora? Ako nema, onda sada glasujemo o izmijenjenoj verziji. Usvaja se 20. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 21. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 23. za, protiv, suzdržani. Usvaja se.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 32. i 34. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odbijeno, ispričavam se, odbijeno. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni prijedlog, 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 i 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Bih rekla, čini mi se. No, možemo li nastaviti? Dobro, Juri F e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Juri E protiv, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1. za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, ispričavam se, usvojeno, usvojeno je. Kompromis 2. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Slijedi provjera Dakle, 96. glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno i usvaja se. 97. u dva dijela, prvi dio za tko je za 97. prvi dio za, hvala, protiv suzdržani usvaja se drugi dio. Dakle, 97. amandman, drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. 98. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, odbija se, odbija se, ispričava se predsjedavajuća. 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se. 115. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 116. za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 31. za, protiv, suzdržani usvaja se. 124. za, protiv, suzdržani, odbija se. 126. za, protiv, suzdržani, odbija se. 128. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 135. za, protiv, suzdržani, odbija se. 136. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 143. za, protiv, odbija se. 145. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149. juri 1. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 151. za, protiv, suzdržani, odbija se. 152. za, protiv, suzdržani, odbija se. 153. za, protiv, suzdržani, odbija se. 154. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto pedeset četiri slijedi provjera. A sada zatvorujemo glasovanje odbijeno. 155. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Juri je drugi dio, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada slijedi... Ah, da, još jedna provjera. Dakle, zadnja provjera za danas. Juri, slovo J, drugi dio. Juri je drugi dio. Glasovanje je otvoreno. Dakle, Juri je drugi dio. Glasovanje je otvoreno. Jeste li svi dali svoj glas? Dobro. Dakle, svi klubovi su dali svoj glas, pa je glasovanje zatvoreno. Usvaja se. A sada konačno glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Čekamo na još jedan glas. Zatvoreno. Usvojeno. Čestitam svima koji su radili na ovome izvješću, prije svega izvjestiteljici i vidimo se danas popodne na glasovanju zajednički s Afetom o arktičkoj strategiji. Dakle, glasovanje će se održati kod nas. Želim vam dobar tek.